da provjerim je su li ta pravila europskih pučana u skladu sa pravilima Europskog parlamenta. Ta provjera još uvijek traje, ja sam na tome već izvijestio, u tome već izvijestio konferenciju predsjednika. Dame i gospodo, nacrt kalendara za 2014. godinu je usvojen na, na sastanku konferencije predsjednika. Datume su dostupni na uh, Seance on Direct. Rok za ulaganje amandmana je 11. lipanj, a glasovanje ćemo držati u sjedu 12. lipnja u 11.30. U srijedu ću u sukladnosti sa člankom 74 potpisati zakonodavne dokumente koji su usvojeni u redovnom zakonodavnom postupku, a njihovi naslovi će biti objavljeni u ovom zapisniku. Prelazimo sada na radni plan za ovaj tjedan. Kao prvo što se tiče današnjeg dana, postoje li nekakve